minutes, uh, the academic 10 minutes have become 11 minutes, so we should, uh, we should start with uh, point 13. Možemo krenuti sa točkom broj 13 dnevnog reda o smanjenju odobrenih sredstava za obveze i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu sa ažuriranim potrebama za rashodima i ažuriranjem prihoda ja bih predložio sljedeće. Mislim da bi bilo dobro da se da uzmemo ove dvije teme zajedno. E, evo, predajem riječ gospodinu Howardu. Hvala vam. Nacrt e, izmjene proračuna broj 4 je nacrt e, izmjena proračuna 2019. godine u skladu sa praksom provedbe, odnosno izvršenja proračuna, gdje dolazi do značajnih prilagodbi kod sredstava za plaćanje i sredstava za obveze iz e, sporazuma o proračunu koji je sklopljen prošle godine. Te varijacije ponekad e, znače porast, ponekad smanjenje. U ovom slučaju je došlo do općeg smanjenja, gotovo točno 100 milijardi eura kada je riječ o e, sredstvima za preuzete obveze i 55 milijardi kada je riječ o sredstvima za plaćanje. I to se pak dijeli u razne kategorije. Zamolit ću komisiju da nam e, da svoje objašnjenje kako bismo mi u odboru dobili više informacija o tome o čemu ćemo glasovati, da budemo bolje informirani. Htio bih samo reći sljedeće. Budući da je ovaj dokument, da smo ga dobili negdje sredinom e, srpnja, i od tada se naime dogodio čitav niz stvari koje bi mogle značajno utjecati na proračun za 2019. godinu do kraja ove godine, tako da ne mislim da je ovo posljednja izmjena proračuna. Možda jest. A što se tiče izmjena u ovome proračunu, to se obično javlja nešto kasnije tijekom proračunske godine nego što je to bio slučaj sada. Tako da na kraju možda dobijemo još jednu izmjenu proračuna, no bilo bi mi zanimljivo čuti stajalište komisije o tome jer ova značajna izmjena, odnosno prilagodba koju sam spomenuo, je da kako ona koja bi bila posljedica Brexita, to je sasvim moguće, Politički događaji su se promijenili u Velikoj Britaniji od kad je sastavljena ovaj nacrt teksta. Ukoliko možemo vjerovati britanskoj vladi, a shvaćam da su neki možda skeptični prema onome što od njih čujemo, Dakle, ukoliko im možemo vjerovati, oni su rekli da je njihova namjera da iziđu iz Europske unije 21. listopada bez sporazuma te da e, s tim danom prestanu davati svoj doprinos proračunu što je suprotno e, prethodno sklopljenom sporazumu. To bi da kako značajno utjecalo na proračun. Oni koji su pratili e, dakle medije i Twitter posljednjih tjedana vjerojatno su čuli da je u srijedu iznesen prijedlog, odnosno razmatralo se da se dođe do izmjena za fond e, za solidarnost. Dakle, to bi se svakako e, odrazilo na neke dijelove Europe u slučaju naglog izlaska iz Europske unije. I ako se to dogodi, onda je doista neobično da se u ovoj fazi smanjuju sredstva za fond eh, za solidarnost. No evo, neovisno o tome, ja bih rado čuo mišljenje komisije o tome i zanima me također što klubovi misle o ovom nacrtu izmjene proračuna. Svaka izmjena proračuna je neovisna od drugih nacrta izmjena proračuna. Dakle, bilo bi možda bolje da imamo čitav niz izmjena proračuna, ali ovdje imamo to objedinjeno. I dakle, ovisi kakav će biti rezultat ovog nacrta izmjene proračuna. Tako da oni koji su htjeli e, podnijeti amandmane to trebaju sagledati u odnosu na ovo što sam rekao. E, Sada predajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Holmajer izvolite. Hvala vam. E, ja ću to prikazati relativno slično kao i kolega. Kod DAB to je slučajnost da e, su tu donaden 100 milijuna, dok se drugdje vide rezovi za isto toliko. Mm, zanimalo bi me zašto. Upravo kod nekih pojedinih točaka sam malo začuđena kako ćemo e, se snaći sa ovim minusima zanimalo fond solidarnosti ili mehanizam za civilnu zaštitu koje su tu e, razlozi za e, da se daje manje novca zanima me i sigurna sam da to nema nikakve veze sa dabom 2. Hvala. Hvala gospođa Armon. shvaćam da je dobro anticipirati kraj godine, no čini mi se još tako što preuranjenim. Ako komisija traži da se oslobodi 100 milijuna eura, prije svega želim reći da mi se čini da se smo htjeli dodati proračunska sredstva za europskog javnog tužitelja. Ako komisija želi da se smanji proračun za 100 milijuna, znači li to da ćemo imati 100 milijuna koje ćemo moći rasporediti na neke druge stavke prema potrebama. Trebamo shvatiti i perspektivu komisije. Treba smanjiti sredstva, ali možda ćemo na taj način imati više prostora za neke druge teme jer ćemo imati četiri ili pet mjeseci manevarskog prostora. Uh, Gospodin Andreas iz Zelenih, da, hvala. Pa evo, nemamo što posebno dodati. Mislim da su najvažnije stvari već rečene, mi to podržavamo. Što se tiče tehničkih promjena, one su potrebne mi ih podržavamo. Sutra imamo, naime imamo dosta pitanja koja su vezana uz budući VFO, primjerice što se tiče rabata za pojedine zemlje. No, čini mi se da ćemo imati dovoljno vremena da raspravimo o tome kada bude više riječi o VFO-u. Hvala, gospodin Đonča. Jeśli chodzi o nasze stanowisko EKR-u, to popieramy kwestie związane... Mi z ECR-a podržavamo sve ovo što je već spomenuto i slažemo se. Uh, uh, Hvala vam, predsjedniče. Ja bih vam samo kratko objasnio što se nalazi u ovom uh, nacrtu izmjene proračuna. Tu je čitav niz korekcija do kojih je došlo tijekom godine kako bi se s jedne strane uzela u obzir provedba proračuna, a s druge strane i pojedini pravni postupci tako da se na taj način zapravo korigiraju iznosi iz proračuna. Što se tiče rashoda, imamo čitav niz izmjena za 18,5 milijuna se smanjuju sredstva za European Provisions Authority, što ovisi o e, krajnjem e, ishodu sudskog postupka za tri tijela za nadzor, budući da je e, taj konačni iznos niži od onoga što je inicijalno predložila komisija i to je uneseno u nacrt proračuna za 2019. Dakle, to je zapravo korekcija kojom se uzira u obzir odluka iz, e, u sudskom postupku. Što se tiče Frontexa također imamo smanjenje od oko 12 milijuna zbog činjenice da je stupila na snagu nova pravna osnova za Frontex i to u kasnijoj fazi nego što je to bilo izvorno predviđeno kada je izrađen proračun za 2019. godinu. Na taj način je to utjecalo na mogućnost zapošljavanja djelatnika u Frontexu. Tako da je tu molilo se doći do nekih korekcija u smislu resursa u proračunu. Isto vrijedi za rezervu koja je bila na raspolaganju proračunu iz 2019. To je takozvana to su bila pričuvna sredstva za Dublin u slučaju nepredviđenih okolnosti. Dio e, tih, e, te pričuve je već mobiliziran tijekom ove godine za proračunske prijenose koji su dogovoreni u ovome odboru. Komisija smatra što se tiče zahtjeva da je ovaj iznos veći od e, onoga što će biti potrebno do kraja godine, tako da smo tu predložili rez od nešto više od 7 milijuna eura. Što se tiče programa spašavanja, jer imali smo to konkretno pitanje, i u ovom slučaju se iznos prilagođava dogovoru između parlamenta i vijeća vezano uz pravnu osnovu, tako da s obzirom na ovo smanjenje i potreba do kraja godine, mi smatramo da će ova sredstva biti dovoljna za aktivnosti spašavanja tijekom 2019. Dakle, tu imamo smanjenje od 34 milijuna 35 milijuna eura. Zatim fond za solidarnost, to se odnosi na predujmove u općem proračunu koji se mogu koristiti u slučaju nekih prirodnih nepogoda čak i prije nego što se donese formalna odluka o prihvatljivosti zahtjeva neke države članice. Dakle, tu imamo smanjenje od 30 milijuna s obzirom da smo imali prijenos sredstava iz 2018 u 2019. od 29,5 milijuna. Iznos za predujmove koji je dogovoren bio je 50 milijuna. Tih 50 milijuna je još uvijek tu netaknuto i e, ovim smanjenjem mi smo zapravo uskladili proračun iz 2019. sa zahtjevima vezano uz iznos koji treba biti na raspolaganju za predujmove. Što se tiče rashoda, i tu je bilo nekih povećanja, zbog kašnjenja u datumu za Brexit dakle koji je sada pomaknut na 31. listopada. Tri institucije, Europski parlament, e, Revizorski sud i Europska služba za vanjsko djelovanje zatražili su da se povećaju izdaci s obzirom da ne možemo računati na neke uštede, tako da će biti e, potrebna dodatna sredstva za pokrivanje rashoda iz ove godine to je uvršteno u proračun. Kao što smo čuli od izvjestitelja, to znači da imamo e, ukupno 100 milijuna smanjenja i za obveze i 55 milijuna za plaćanje. Što se tiče prihoda i tu je došlo do nekih korekcija kroz koje se uzima u obzir e, posljednji posljednje procjene za BND te tradicionalni izvori prihoda kao što su carine i nekih e, podataka o trgovini, to je omogućilo da se bolje prilagode iznosi doprinosa država članica u, u proračunu. To ne utječe na ukupni iznos doprinosa koji se definira e, sredstvima za plaćanje proračunu, ali je došlo do neke promjene u distribuciju među državama članicama uzimajući u obzir najnovije ekonomske pokazatelje. Koliko shvaćamo, vijeće je na razini korepera već usvojilo ovaj nacrt izmjene proračuna, pa se nadamo da će i parlament to uskoro biti u mogućnosti te da će prilagoditi ovaj, da, ćemo na taj način prilagoditi proračun novim potrebama i ekonomskim pokazateljima. Hvala. Imali nekih pitanja? Mogu dati riječ gospodinu Howardu da iznese zaključke. Hvala. Mislim da su ove informacije koje smo dobili od komisije dovoljne kako biste mogli razmotriti ono što trebate u sklopu ovog e, nacrta izmjene proračuna. Mi se radujemo vašim e, podnesenim amandmanima. Hvala, time smo zaključili točke 13 i 14. Želim vas samo podsjetiti da je rok 6. rujna, dakle rok za podnošenje amandmana za DAB 4 i za odluku o e, prilagodbi instrumenta fleksibilnosti. Dolazimo sada do posljednje točke dnevnog reda, a to je politika gradnje. Dobili smo rano upozorenje za dva projekta. Jedan je EULISA i drugi je ESVD. Daću riječ e, Thank Keller, izvolite. E Evo nešto o izgradnji Lize. Ona se sastoji od sjedašta Atalina i od e, operativnog centra. To je centar za upravljanje dokumentima u Strasburu. Mm, EU Lisa ima i predstavništvo u Briselu. Evo, predstavnik je ovdje s nama u sali. Evo, hvala. EU Lisa je porasla u tijeku e, proteklih godina. E, misije su se razvile, e, rad na velikim dosijejima... Eh, na, naročito na sustavu entry-exit, eh, informatički sustav koji je povezan sa Eurodakom i sustav eh, mm, Visa, ETIAS, a sve to zahtjeva dodatne, dodatno strukturiranje agencije. Trebamo više osoblja u toj agenciji ne samo stalnih e, službenika, e, već i e, drugog osoblja zbog interoperabilnosti i rada na ovim mnogobrojnim dokumentima gdje su potrebne vrlo točne informacije. Upravo se studira jedan projekt E, to bi bilo e, izgradnja bi pokrivala 7700 kvadratnih metara i e, izgradnja bi bila gotova 2021. godine. Hvala lijepa. Imamo li komentara ili pitanja o tome? Tišina. onda smo time završili s ovom točkom. Htio bih naglasiti da e, nam trebaju e, imena izvjestitelja u sjeni, za zgrade. Hvala lijepa. A i EAS je tu. Niste govorili o projektu EAS a bio sam Imamo još jedan projekt, to je ista e, služba o kojoj smo govorili danas ujutro, to je služba za vanjsko djelovanje Europske unije koji trebaju dodatne urede. Mm, e, predstavljanje projekta danas ujutro, e, tu se radilo o osoblju. Mi smo odobrili E, e, e, povećanje od 46 ekvivalenata. To zbog a to zahtjeva dodatni prostor od 3 do 4 tisuće kvadratnih metara. Upravo se vrši regrutiranje osoblja. Zgrada Povećali smo budžet za 5 e, e, milijuna eura, a to ne pokriva ovo povećanje osoblja. E, izvještaj će uslijediti i dati nam detaljnije informacije. Ovo je materijalna pratnja politika koje donosi i usvaja parlament. Eh, hvala lijepa. Eh, oprostite što sam zaboravio da imamo još jedan dokument. E, imamo li tu pitanja? Ili komentara? Ne. Onda ću zaključiti naš današnji sastanak. Ponavljam, trebamo još informacije, to jest imena izvjestitelja u sjeni. Sljedeći sastanak u Briselu 23. i 24. rujna u Briselu.